pravima sudjelovati u sjednicama parlamenta i svih njegovih organa. E, izbor za pravna pitanja nas na sjednici 12. siječnja 2017. potvrdio je mandate gospođa Alex Majer i gospodina Tima Vilkena i jednoglasno e, predložili za e, usvajanje s, o, sa odnosno 15.11. i 14.11.2017.